I Mislim da možemo početi, molim vas sjednite. Ja, Srdačno vas pozdravljam e, na posljednjoj sjednici ovog odbora u ovoj godini. E, kolege i kolegice, dame i gospodo, e, idemo na točku 1, usvajanje dnevnog reda. Znamo da je paket zrakoplovstva odgođena i to će nam, od, će nam nešto reći kolega Telička, ali ostalo se može usvojiti. Dobro, riječ dajem kolegi Pavelu Telički. Uh, thank you, Mr. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege, dame i gospodo, evo samo uh, da pojasnim situaciju. U proteklih nekoliko sati puno se mailova slalo i sad bih htio razjasniti neke informacije koje su kolale. Sjećate se da sam ja htio, a to su izvjetitelji u Sijeni podržali, da imamo jedno koncizno strukturirano izvješće koje bi se bavilo ključnim elementima i nekim nedostocima i to je bila filozofija koju smo od samog početka predlagali. Drago mi je da su izvjetitelji u Sjeni to e, podržali od samog početka i s njima sam jako dobro surađivao. E, rezultat je izvješće e, s kojim smo svi zadovoljni na način da nije nastalo nekih problema e, niti je išta bilo napuhano. A ja sam učinio nešto što moram naglasiti u skladu sa poslovnikom. i tu ne mislim samo na to da sam dobio potvrdu od tajništva, nego sam sam provjerio u poslovniku. poslovniku. tu se radi o mišljenju odbora EMPL. Radi se o pet stranica sa 35 stavaka. To je isti broj točaka, odnosno stavaka kao je moje izvješće. Jasno mi je da izvjestitelj možda nije uspio složiti se sa svojim izvjestiteljima u sjeni, ali moram reći da ja nikad ne bih e, bilo kojem odboru napravio mišljenje koje je jednako dugačko kao i samo izvješće i koje u potpunosti dovodi u pitanje čitavo izvješće. A moram reći da se u tom mišljenju nalaze i e, pitanja isključive E, nadležnosti njihovog odbora podijeljeno, nadležnosti i isključive nadležnosti tran odbora. Mi smo sva relevantna pitanja u našem izvješću, odnosno iz mišljenja e, Ample, uključili, bez obzira na to što se s nekim e, od njihovih stajališta nismo slagali i to smo učinili kako bismo uspjeli dobiti većinu za to izvješće. I mislim da je velika većina zapravo htjela da se to dogodi upravo danas. Naravno, u idealnoj situaciji bi se dogodila situacija u kojoj bi se neki kolege suzdržali od tema koje su u e, nadležnosti odbora EMPOL i obratno naravno, ali to se nije dogodilo. Imam li ja sad pravo da predložim e, odboru da glasujemo o ovom izvješću, da, imam to pravo, zato što u poslovniku jasno stoji da se radi o isključivoj nadležnosti izvjestitelja, a to se potvrđuje glasovanjem. To znači da odbor EMPL ima pravo svoje mišljenje podnijeti e, pred plenumom. To je bilo moguće, ali bismo izgubili vremena. Sada da skratim priču, bez da ulazim u mnogo ide, u detalja i zahvaljujući e, pomoći tajništva, mi smo e, poštivali sva pravila iz poslovnika i pokušali smo zadržati kvalitetu, e, pokušali smo imati solidno izvješće kako bismo o njemu glasovali sljedeći e, tjedan i kako bi smo imali kvalitetan prijedlog. Međutim, to se neće dogoditi. E, ono što mene brine, tek ćemo u veljači o ovom izvješću glasati na plenarnoj sjednici, to znači da gubimo dragocjeno vrijeme. Što međutim sad možemo učiniti? Prva opcija je možemo iz izvješća izbaciti sve što je isključivo i nadležnosti odbora EMPL i onda idemo direktno na plenarnu, ali o e, pitanjima koje su e, pod e, podijeljenom nadležnošću i isključivom nadležnošću odbora TRAN možemo ovdje glasovati, a na plenarnoj sjednici posebno pred Božić e, postoje poteškoće. Gospodine predsjedniče, sljedećeg e, tjedna ćemo održati vrlo kratko glasovanje, e, ali evo od vas tražim da razmotrite o tome da glasujemo na plenarnoj. Evo, ukratko što se dogodilo. E, moram reći da smo dobili snažnu potporu velike većine političkih e, klubova zastupnika, isto tako poštivali smo sva pravila poslovnika. Međutim, u budućnosti bih htio da izbjegnemo takvu situaciju i da tražimo disciplinu od svih odbora da kad se radi o izvješću gdje imamo 35 e, kompromisnih amandmana da mišljenja ne budu jednako dugačka. To je e, jednostavno rečeno apsurdno. Hvala vam na vremenu. Hvala formalni argument e, da je izmjena e, gotovo jednako dugačka kao i originalno izvješće, to shvaćam, e, jer sad smo pisali odboru i oni su E, spremni na razgovor e, svog e, izvjestitelja i Pavela Teličke na razgovor i vidjet ćemo na tome, o tome razgovarati na sjednici koordinatora. Nećemo raspravljati o tome, idemo na dnevni red i dolazimo na glasovanje. Dolazimo na glasovanje i, i glasovat ćemo o izvješću logistika u EU i multimodalni promet, promet u novim koridorima meža TNT-a, izvjestiteljica Inesa Ayala Sender. Da vidimo jesu li svi tu. Da, otvaram glasovanje. Nemate karticu. To znamo i onda glasujte prije i onda ću ja pogledati vas. Dobro. Zatvaram glasovanje. Sve, sve u redu. Iz eh, iskustva znam koliko dugo traje. Amandman 25. E, eh, ostatak izvješća. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 e, za, 22 protiv. Odbija se. Jackie Foster nema karticu i zato je glasovala dizanjem ruke. Hvala za pitanje razjasnili smo to. Amandman 26 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram glasovanje o amandmanu 49. Zatvaram. 30 za, 13 protiv, nema suzdržanih. E, prihvaća se, ali sa malim brojem glasovane za. 50 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 51 za, protiv, suzdržani odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2a za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje o amandmanu 58. Zatvaram glasovanje. 22 za, 21 e, protiv, prihvaća se. 59 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 e, sa usmenim amandmanom. Ko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Zatvoreno. 22, 32 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 32 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. n 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. n 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani odbija se. 147 za, protiv, suzdržani usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani provjera, provjera 150. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jackie. 21 e, protiv, e, za, 21 protiv, 30 suzdržani, odbija se. 145 za. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, suzdržani usvaja se NV10 za, protiv, suzdržani usvaja se NV8 za, protiv, suzdržani usvaja se NV20 za, protiv, suzdržani odbija se NV21 za, protiv, suzdržani e, provjera, provjera 21, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 23 eh, za, 21 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. NV 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 9 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje o NV9. Zatvoram glasovanje. 22 17 e, protiv, e, nešto suzdržanih, prihvaća se. Amandman 155, za, protiv, suzdržani. Ne vidim, e, otvaram elektronsko glasovanje 155 za protiv 25 za 16 protiv 3 suzdržana prihvaća se kompromis 16 e, također se usvaja NV3 za protiv suzdržani usvaja se NV7 za protiv suzdržani odbija se NV13 sa usmenim amandmanom za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17a za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 200 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 201 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 202. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22, 32 protiv, nema suzdržanih, odbija se 203 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Provjera 203, otvaram glasovanje od 203, zatvaram glasovanje. 32 e, za 13 e, protiv usvaja se. Kompromis 19 također se usvaja. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo glasovanje o amandmanu 12 je otvoreno, zatvoreno je. 20 za, 24 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 14 za, e, protiv, odbija se. E, kompromis 24 za, protiv, suzdržani, u svase. 17 za, protiv, suzdržani, u se. 16 za, protiv, suzdržani, u svase. 18 za, protiv, suzdržani, u se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 18 za, imamo glasovanje po dijelovima, prvi dio usvaja se, dio drugi za, protiv, službeni, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani e, provjera. E, otvaramo provjeru o amandmanu 2. Zatvoreno je glasovanje. Jackie. 21 e, za, 21 protiv, 3 suzdržana, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani. Otvaramo glasovanje o amandmanu 3. Zatvoreno glasovanje. 21 e, protiv, 21 za, 3 suzdržana odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. E, o osmom ne glasujemo. I sada poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 40 za 4 protiv nema suzdržanih e, čestitke usvaja se. Čestitke. Which one? That is So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung. do idućeg glasovanja o željezničkom prometu i to o izvješću Vimo Fandenkampa. Kampa. i čiji preporuka za drugo čitanje e, po izvješću izmjene uredbe 1370207 e, o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika. Aha. Alles klar? Je li sve jasno? Izvješće Fanda, Kamp, eh, amandmani 1 i 2 za, eh, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, eh, provjera. Provjeravamo glasovanje o amandmanu 5. Mm, pol, 5 je otvoreno, zatvoreno glasovanje. 19 e, za 26 protiv bez uzdržanih odbija se. E, amandman 6 e, amandmani 6 i 7 za dakle zajedničko glasovanje za protiv odbija se. Amandman 3 i 4 za protiv suzdržani usvaja se i konačno glasovanje. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. 30 za 15 protiv, nema ozdržanih. Usvaja se e, čestitke izvjestitelju Fonda Kampu. Zatim, Sada glasujemo eh, o izvješću Sasoli o upravljanju željezničkom infrastrukturom. Amandmana 1 i 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, amandmani 3, 4, 5, 6, 7, 8 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Provjera. Sad ćemo provjerati. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 25 e, za, 20 e, protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Sada idemo na amandman 9. Za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje, poimenično glasovanje. Otvara se glasovanje. Konačno glasovanje o izvješću sa soli. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Čeki. 31 e, za, 14 e, protiv, nema suzdržanih. Usvaja se čestitke gospodinu Sosoliju. A sada idemo na izvješće Kilonen. E, zajednička pravila normalizacije računa računa željezničkih prevoznika. Otvaram glasovanje o izvješću, konačno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 40 za, a 3 protiv e, čestitke izvjestiteljici jer je izvješće usvojeno velikom većinom.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 znači nadzor tržišta motornih vozila, njihova prikolica te sustava sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za takva vozila. Hvala predsjedavajući. Prije glasovanja samo da kažem nešto o protokolu, tek e, amandmani koji su dogovoreni u petak, koji su dostavljeni tajništima danas. Mi smo tek danas e, saznali za te amandmane i samo bih htio zamoliti za budućnost da dobijemo malo više vremena da pročitamo takve tekstove i da pregovaramo o njima. Dakle, to nije bilo baš najbolje e, rješenje. Hvala. Dobro, e, prihvaćam jer e, kvaliteta ne smije patiti zbog brzine i imamo mogućnost e, odgode, ali sada smo to prihvatili i mi ćemo se u budućnosti pobrinuti da e, vi svi dobijete informacije pravovremeno, ne više tako kasno u petak, e, nedjelja je onako sveti dan. Sada idemo na izvješće gospođe Karime Deli, amandman 101 za protiv mnogo ljudi, malo se ljudi javilo. Ajmo još jedan put. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 za, 101 ćemo provjeriti. Otvaram provjeru. Provjeravali smo i mnogo toga drugoga. <laughs> Zatvaram glasovanje 101. 37 za 8 protiv e, suzdržani nema usvaja se 102 za protiv usvaja se 103 za protiv suzdržani 103 e, je otvoreno zatvoreno 26, 18 za, 18 protiv i usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. 106 se otvara. Zatvaram glasovanje. Jesam sad e, suzdržano? 22, 23 e, protiv, e, nema suzdržanih, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram provjeru o 107. Zatvara se glasovanje. 22 eh, za, 23 protiv, odbijeno. 108 za, protiv. Provjerit ćemo 108. Otvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. 22 za, 22 protiv, 1 suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad trebate malo prelistati. 116 za, dobro, čekat ću još, za, 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, e, provjera. Glasovanje od 13 otvoram, Glasovanje o amandmanu 13 zatvaram. 19 za 22 protiv e, odbija se. 117 za protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, 144. Glasovanje o tome ponovno otvaram. Zatvaram. 11 za 33 e, protiv odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 21 za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje o amandmanu 21. Zatvaram glasovanje o amandmanu 21. 21 e, za 21 protiv, nema se uzdržanih, odbija se. 176 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 e, za, protiv, suzdržani, E, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje na amandmanu 28. Zatvaram glasovanje. E, dakle, usvaja se sa 23 za. 181 usvaja se. 182 i 183 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184, provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 25 e, za, 19 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 187 e, za, protiv, suzdržani, uslase se. 194 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjeravamo glasovanje o amandmanu 194. Zatvara se. Jackie. 27 eh, protiv, 17, eh, za, 17 protiv, nema suzdržanih, usvaja 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 se ne razmatra. 198 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 201 Otvaram provjeru o glasovanju o amandmanu 198. Zatvaram glasovanja, o amandmanu 198. 15 za, 28 protiv, odbija se. Amandman 201 za, protiv, suzdržani e, provjerit ću 201. Otvaram glasovanje o amandmanu 201. Zatvaram glasovanje o amandmanu 201. 25 za, 18, 19 protiv, usvaja se. Kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 219 za, protiv, suzdržani, otvaram provjeru o amandmanu 219. Glasovanje zatvaram. 19 za 25 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 222, 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje o amandmanu 225. Zatvaram glasovanje. 31 za, 12 e, protiv, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, e, mislim da se usvaja, ali ću provjeriti. Glasovanje o amandmanu 40. Zatvaram glasovanje o amandmanu 40. 30 za, 14 protiv, nema suzdržanih usvojeno. 229 za, protiv, suzdržani, provjera. 229, glasujemo, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 20 e, za 22 protiv nema suzdržanih odbija se 230 za protiv suzdržani usvaja se 231 232 za protiv suzdržani usvaja se 234 za protiv suzdržani odbija se 236 za, protiv, suzdržani, e, provjera. E, glasovanje o amandmanu 236 je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Jackie. Dvadeset dva protiv, dvadeset dva za. Nema suzdržanih, odbija se. 41 odbi e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 235 ne, ne razmatra se. E, amandman 42 za, protiv. To ćemo provjeriti. Glasovanje amandmanu 42 je otvoreno. Zatvoreno je. 29 protiv, 14 protiv, 29 za, usvaja se 238 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 240 i 241 za, protiv, suzdržani, usvaja se 242 za, protiv, suzdržani, usvaja se 245 e, za, protiv, suzdržani, e, odbija se. Amandman 43 za, a protiv, suzdržani, provjerit ću. Otvaram glasovanje o amandmanu 43. Zatvoram glasovanje. 21 za, 23 protiv, odbija se. 246 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 257 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 262 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 268 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 44, 271 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasovanje amandmanima 44 i 271 je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Trideset jedan za, trinaest protiv, usvaja se. Dvjesto sedamdeset dva za, protiv, suzdržani, provjera o ovome amandmanu. Otvaram, glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, usvaja se jer nema suzdržanih. 273 e, za, protiv suzdržani, usvaja se 275 za, a protiv e, suzdržani usvaja se 277 za, a protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaramo glasovanje o kompromisu 6. Zatvaram glasovanje. 19 glasova protiv, 24 za, usvaja se. 97, 98, da, usvaja se. 300 za, protiv, suzdržani, odbija se. 303 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 304 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo Glasovanje o amandmanu 304. Zatvoreno je glasovanje. 28 za, 13 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 319 usvaja se, e, odnosno za, protiv, odbija se. No, dobro, to je bilo jasno. 320 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 321 za, protiv, odbija se. Amandmani 322 i 323 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandmani 322 i 323, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 19 za, 21 protiv, odbija se. 324 za, protiv, odbija se. 325 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 327, 328 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52. Protiv, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Glasovanje o amandmanu 52 je otvoreno. Zatvoreno. 23 za, 19 protiv, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 330 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 330. Zatvaram glasovanje. 19 za 22 protiv. Odbija se 335 za protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 337 za protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 341 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 344 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 346 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56 za, protiv, e, provjera o amandmanu 56. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 21 za 19 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Amandman 57 protiv, za, ne vidim dobro. Amandman 57 za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Provjeravam glasovanje o amandmanu 57. Zatvaram glasovanje amandmana 57. 26 za, 16 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. E, amandmani 58 i 351 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 353 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 357 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 359 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 358 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 360 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje amandmanu 360. Zatvaram glasovanje. 24 za 19 protiv e, usvaja se. Amandman 364 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 367 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 372 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 374 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 386 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 393 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 394 e, sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, o, provjerit ćemo glasovanje amandmanu 394, otvaram glasovanje. Jackie? Zatvaram glasovanje. 26 za, 17 protiv, usvaja se. 395 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 396 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje amandmanu 396. Zatvaram glasovanje. 20 za, 23 e, protiv, nema suzdržanih i odbija se amandman 397 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 60 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 60, amandman 60, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 20 za 30, 23 protiv, nema suzdržanih, odbija se amandman 399 e, za protiv, suzdržani, usvaja se amandman 400 za protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 7 za protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 8 za protiv, suzdržani, usvaja se Amandman 434 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 435 za. Molimo, e, možemo li provjeriti e, amandman 64? Otvaram glasovanje u amandmanu 64. Zatvaram glasovanje o amandmanu 64. 13 za 27 protiv odbija se 435 za protiv suzdržani odbija se amandman 65 za protiv suzdržani odbija se amandman 436 za protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. zatvaram glasovanje. 25 za, 18 e, protiv, usvaja se. 438 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68. Za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Otvaram glasovanje o amandmanu 68. Zatvaram glasovanje. 18 za 25 protiv odbija se. Amandman 441 za, protiv, odbija se. Amandman 445 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 447 za, protiv, odbija se. Amandman 448 za, protiv, odbija se. Amandman 449 450 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 455 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 476 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 477 za, protiv, odbija se. Amandman 479 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 480 za, protiv, suzdržani, odbija se. 491 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 494 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 494. Zatvaram glasovanje. 23 za 20 protiv, nema suzdržanih, usvaja se amandman 495 za protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 495. Zatvaram glasovanje. 35 za, 8 protiv, e, usvaja se 502 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 514 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 514. Jackie. 514. Zatvaram glasovanje. 17 za, 26 protiv, odbija se Amandman 515 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 516 za, protiv, suzdržani, e, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 516. Zatvaram glasovanje. 28 za, 16 protiv. 518 za, protiv, suzdržani, odbija se. 520 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 522 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 523 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 527 za, protiv, suzdržani, odbija se. 532 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 533. A, povučan je. 534 za, protiv, suzdržani, odbija se. 535 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 536 za, protiv, suzdržani, odbija se. 537 za, protiv, suzdržani, odbija se. 541 za, protiv, suzdržani i provjerit ćemo. 541, otvaram glasovanje o tom amandmanu. Zatvaram glasovanje. 17 za, 26 protiv, odbija se. Amandman 542 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, uh, prihvaća se 2 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje amandmanu 2. Zatvaram glasovanje. 20 za, 23 protiv, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72 za, Amandman 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 14 e, za, 29 protiv, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75 za, protiv, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, da provjerit ćemo glasovanje o amandmanu 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 21, 21 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, i provjerit ćemo amandman 10. Otvaram glasovanje o amandmanu 10. Zatvaram glasovanje. 19 za 22 protiv. Odbija se amandman 11 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 94 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 96 za protiv odbija se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, ne. Otvaram glasovanje o amandmanu 99. Zatvaram glasovanje. 21 protiv, 21 za, dakle nema suzdržani, odbija se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje, poimenično glasovanje, a dobro normalno glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Trideset četiri za šest protiv Jedna suzdržani usvaja se izvješće čestitke Karimi Deli.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 povjerenica možete u to vrijeme popiti kavu i još podosta toga srediti ako treba. I think we can start, Mislim da možemo početi, molim vas, zauzmite svoja mjesta. Dolazim do iduće točke dnevnog reda, razmjene gledišta sa povjernicom Violetom Boluce. I e, drago mi je što vas opet mogu pozdraviti u našem odboru. Ona će nam e, prvo predstaviti radni program komisije za 2017. Onda ćemo imati opću e, razmjenu gledišta o stanju prometne politike u Europi i što trebamo učiniti kako bi smo e, približili svoje ciljeve. Europa mora rasti, moraju se otvoriti nova radna mjesta i mora se e, zaustaviti e, promjena klime. Mnogo toga je već pokrenuta kao reforma željeznice, zatim reforma luka. No ipak još uvijek nedostaje nedostaje cestovni paket koji se već najavljuje e, dvije godine. Zatim e, uredba o konkurentnosti e, zračnog putničkog prometa. Zatim i tu je i sjednica i kao e, skupština i kao e, i njezini zaključci. E, hvala vam što ste došli i drago mi je što sada ćemo imati zanimljivu raspravu i razmjenu mišljenja. Izvolite, imate riječ. Mr. Chair. Poštovani predsjedniče, dragi kolege, ovo je šesti put Nadolazim dolazim na sastanak vašeg odbora u prethodnih 12 mjeseci i na sastanak koordinatora. A to ne uključuje sve bilateralne večere sa e, članovima i predsjednikom e, ovog odbora. Drugim riječima, veliko mi je zadovoljstvo biti opet ovdje s vama. Izvijestit ću vas o važnim stvarima koje će nam e, biti izvor uzbuđenja u 2017. godini. Od nas ste tražili da naporno radimo i mislim da ćete na kraju ove rasprave isteći dojam da naporno radimo. Ali prije svega želim poželiti sretan rođendan dragom kolegi Ismailu Ertugu. Sretan rođendan. Oprostite, ja vam nisam čestitao rođendan. Prosinac je često prilika da rasmotrimo što se postiglo tijekom godine i u 2016. godini mnogo smo toga postigli. Samo da navedem nekoliko važnih dosijeja. Uspješno smo zaključili teške pregovore o četvrtom željezničkom paketu i o uredbi o lučkim uslugama i čestitam na ishodu glasovanja danas. Drago mi je što e, je tako ispalo, to će značiti visoku razinu potpore u fazi provedbe. Znači, osim eh, ta dva velika dosjeja, isto tako računam eh, na vas da ćete sljedećeg tjedna u Strasburu eh, nastaviti sa usvajanjem prijedloga. Isto tako, znatno smo napredovali u provedbi strategije za zrakoplovstvo poglavito u pregovorima s ključnim partnerima, ali danas se želim usredotočiti uglavnom na budućnost i želim vam eh, reći o tome što će biti na eh, radnom eh, planu za 2017. godinu. Prije svega strategija CITS, to je strategija koju smo usvojili prošloj srijede na razini Europske komisije do sada, za sada ste već uspjeli shvatiti da ja zaista želim e, da do 2019. godine na europskim cestama budu prva povezana vozila, a strategija CITS će nam u tome pomoći. Ona je ključna za povezivanje infrastruktura i vozila do 2019. godine. To će povećati sigurnost na našim cestama, smanjit će potrošnju energije i pomoći će nam u integraciji automatiziranih vozila u budućnosti. Glavni ciljevi strategije su izbjeći fragmentirano unutarnje tržište, zatim utvrditi e, i dati potporu zajedničkim prioritetima, upotrijebiti e, kombinaciju komunikacijskih tehnologija, pozabaviti se pitanjima sigurnosti i zaštite podataka, razviti pravi pravni okvir i surađivati na međunarodnoj razini. Ova strategija daje pravnu sigurnost za javne i privatne investicije isto tako bavi se pitanjem dostupnosti europskih fondova za projekte razvoja istraživanja i omogućuje međunarodnu strategiju kao što je razina G7. Zatim što se tiče strategije za mobilnost e, s niskim razinama emisija. U rujnu sam vam e, predstavila tu strategiju i vi ste me pitali kada ćemo to provesti. Mi smo zapravo već počeli s provedbom, posebice time što smo uspješno e, završili pregovore sa ICAO-om i IMO-om, ali sljedeće godine biti će prekretnica. Kako je predsjednik e, Juncker u svom pismu namjene e, rekao, mi ćemo dati jasnu politički prioritet e, dvama zakonodavnim inicijativama. Radi se o eurovinjeti i direktivi o europskim elektroničkim sustavima naplate, naplate cestarina. Znači, tu ćemo za države članice koje odluče početi naplaćivati cestarinu e, uključiti načela korisnik plaća i onečišćivač plaća. Isto tako revidirat ćemo direktivu o kombiniranom prometu i e, uvest ćemo nova pravila za funkcioniranje tržišta za autobuse i revidirat ćemo direktivu o čistim vozilima kako bismo unaprijedili poticaje i pravila za e, nabavu, za javnu nabavu. Treća tema kojom ćemo se baviti su druge inicijative za cestovni promet, odnosno ostale inicijative za cestovni promet i tu se konkretno radi o revidiranju pravila o pristupu europskom tržištu cestovnog prometa tereta i unapređivanje zakonodavstva, socijalnog zakonodavstva u e, cestovnom prometu. Isto tako još smo dvije inicijative predvidjeli za unapređenje cestovne sigurnosti. Radi se o kvalifikacijama i osposobljavanju vozača i e, unapređenju e, sigurnosti za tunele i ceste. Zatim što se tiče pomorskog prometa sljedeće godine ćemo održati brojne radionice, konferencije u okviru naše e, godine pomorstva i u prvom kvartalu 2017. godine e, usvojit ćemo novu inicijativu o prihvatnim e, kapacitetima luka. Isto tako za 2017. smo predvidjeli reviziju zakonika o putnicima malih plovila, odnosno o malim plovilima. Međutim, tijekom te godine pomorstva ćemo vidjeti koji su još nedostaci u propisima o e, pomorskom sektoru kako bismo uspjeli e, naći multimodalna rješenja za sve nedostatke. Sljedeća tema je zrakoplovstvo. Provedba strategije za zrakoplovstvo će biti nešto čime se, će se mnogo baviti sljedeće e, godine. provest ćemo pregovore o sporazumima za zračni promet i sigurnost zračnog prometa sa trećim zemljama. Isto tako komisija će uskoro usvojiti prijedlog o nepoštenim praksama. Radi se o uredbi 868 kroz 2004. Što se tiče željeznice, u drugom kvartalu 2017. revidirat ćemo našu uredbu o pravima e, putnika u željezničkom prometu. U zaključku želim reći da će 2017. godina biti vrlo mm, vrlo, vrlo intenzivna za nas. A biti će vrlo važno da sve tri institucije, vijeće, parlament i komisija konstruktivno zajedno rade kako bismo postigli dobre rezultate u 2019. godini. Ja zaista računam na vašu suradnju i aktivnu podršku kako bismo pokazali da Europska unija zaista može postići pozitivne rezultate ako radimo zajedno. To ne znači da ćemo se uvijek o svemu složiti, ali pozivam vas da prezentirate dobre argumente u konstruktivnom dijalogu i da uvijek imate u vidu onaj cilj koji želimo postići na kraju. Evo, za sada vam zahvaljujem, to je to. Mm, otvorena sam za pitanje. Hvala na kratkom izlaganju. Imamo mnogo pitanja, a poslije ćemo govoriti o mišljenju i prvo riječ imaju koordinatori kolega Van de Kamp. E, imate oko tri minute svaki koordinator. Izvolite. Hvala lijepa. Gospođo Bulc. Hvala vam na vrlo suvisloj i jasnoj eh, prezentaciji. Jasno mi je da nas u sljedećoj godini čeka velik broj tema. Međutim, mislim da ste eh, malo optimistični u pogledu povezanih, odnosno vozila bez e, vozača. E, nisam siguran da to možemo postići do 2019. Ali e, isto tako ne želimo da političari nemaju optimizma jer to ne bi nikamo dovelo. Zatim što se tiče paketa mjera za mobilnost niskih emisija, i što se tiče cestovnog prometa, nadam se da ćete se uspjeti držati predviđenog programa i rokova, jer inicijativa za cestovni promet je već velik broj puta najavljivana, ali iz nekih razloga je uvijek odgađana. Prvog prvog ćemo početi drugu polovicu našeg mandata i zato se nadam da ćete zaista uspjeti ispoštovati e, rokove u predviđenom programu. Zatim što se tiče provedbe E, vidim da je to veliki problem. U brojnim državama članicama e, se, vrlo, se kasni sa provedbom i vidim da komisija želi unaprijediti provedbu u državama članicama. Ide mi odbrojavanje do tri minute. E, nisam čuo da ste rekli išta o e, ulaganjima. Moramo biti iskreni, koridori TNT i EFSI će stvoriti brojna radna mjesta, mladi ljudi to očekuju i nadam se da ćete tome nastaviti e, posjećivati pažnju u budućnosti. A zatim još nešto konkretno želim reći o našim odnosima s Kinom. Znam da ste vrlo aktivni u održavanju veza sa Kinom, ali istovremeno e, neki su zabrinuti u pogledu kineskih investicija u središnjoj istočnoj Europi. Ako govorimo o jednakim uvjetima za sve, o fair play u unutarnjem tržištu, naravno kinezi su dobro došli. Međutim, za europsku željezničku industriju i industriju podzemnih željeznica, postoji dvojba da zaista postoje na tržištu jednaki uvjeti za sve u odnosu na Kinu. Što vi mislite o tome? Dakle, ne radi se ovdje o protekcionizmu, nego želimo biti sigurni da za sve na tržištu postoje jednaki uvjeti. Znam da ovo nije vaš portfelj, ali isto tako uvijek nas brine e, odnos između Boeinga i Airbusa. Čini se da je sada rezultat 5-3 e, za Airbus, ali možda se situacija promijeni sljedeće godine i možda bude 4-4. Hvala. Eh, Isme Ertog i riječ. Hvala najljepše gospođo povjerenice što ste mi čestitali rođendane. A evo dotaknut ću se i tema gospođo povjerenice prije eh, nego što se dotaknem eh, pojedinačnih tema. shvatit ćete da i dopustit ćete da se želimo osvrnuti na, na njemačku cestarinu znam da ćete zanijekati e, da su vaše službe e, nisu bile u to umješane, dakle u donošenje odluke o tome, ali otvoreno kažem to kako je to odrađeno, gdje su e, gospodin Juncker i gospođa Merkel telefonirali o tome, to ne pridonosi tome eh, da ostvarimo ciljeve koje je postavio i gospodin eh, Juncker, a to je veća transparentnost europske politike. To je upravo suprotno u slučaju bilo i to molim vas poručite svome šefu, eh, nismo to od njega očekivali. E, sad je iduća točka modus cesta. Htio bih znati e, nešto, e, čuti o autonomnoj vožnji, što planira komisija iduće godine. Znate da se zanimam za ovu temu u njemački BMW je naj, e, da će u Minhenu biti probno područje za tako što e, i to ide u pravom smelju. Što htio bih reći nešto reći e, o njemačkoj politici i pitanju elektromobilnosti. Evropski, evropska industrija nije na vrhu tehnologije kod e, elektronskih automobila a njemački e, ministar gospodarstva e, su, je poticao koncerne da porade na tome i kad bih se mogao još osvrnuti na zrakoplovstvo E, imamo te opet e, različite uredbe, no meni treba konkretan datum, znam da vam nije lako u komisiji, ali već e, godinu i pol od Europske komisije čekamo E, i zavlače nas i cijeli sektor i politika traže i čekaju da e, krenemo e, s na dijelo, no tu se radi što se tiče direktive 1008 i o tome se više ne govore i htio bih nešto znati hoćemo li imati pomaka u ovom zakonodavnom periodu o tom pitanju. Jackie Foster ima riječ. Hvala i želim poželiti dobrodošlicu povjerenici. Hvala vam eh, na svim ovim informacijama i eh, bit će nam interesantno čuti više detalja o godini pomorstva. Radi se o eh, jednom sektoru prometa koji je za nas vrlo važan u međunarodnom smislu pogotovo i zato je važno moći promovirati pomorski promet kroz Europsku uniju. E, što se tiče cesta, spomenuli ste automatizirana vozila i novu tehnologiju, mislim da tu postoje dva različita aspekta. Jedno je javni e, prijevoz, a s druge strane je privatni e, prijevoz, privatni promet. E, zato mislim da e, bi bilo dobro čuti pojašnjenje e, da li vi više mislite se fokusirati na javni ili privatni prijevoz. I zatim neki drugi elementi, primjerice što se tiče IKO-a, to je vrlo dobra vijest, jedna od najboljih vijesti ove godine. Međutim, e, dobivamo različite poruke i to ne od vas, nego e, iz, iz drugih smjerova. I to me brine, zato što ne žele svi isto što i mi. Mi želimo e, čisti početak, želimo da imamo sustav koji je dovoljno jednostavan, koji svi mogu razumjeti, ali e, mislim da mnogi žele stari EU ETS, a to nije nešto što mi želimo. A ako zrakoplovne kompanije u Europskoj uniji e, zadrže neke od elementa starog sustava, to ne bi bilo dobro. Nadam se dakle da ćete vi uspjeti riješiti to pitanje. Zatim što se tiče paketa o zrakoplovstvu, mislim da će doći do kašnjenja u glasovanju i bez da ulazim u detalje, mislim da je povjerenik e, vrlo dobar posao odradio, mislim da će paket biti izvrstan i većina nas će to podržati. Međutim, e, mene brinu zajedničke nadležnosti s drugim odborima i to u ne smislu da mi dobijemo mišljenje. Mislim da je to vrlo važno i to smo svi primili na znanje, ali mislim da treba voditi e, računa o tome koliko neki odbor ima utjecaja kada je vodeći odbor za neko područje. Zato mislim da moramo biti oprezni i ne smijemo e, poticati krive e, odbore na previše utjecaja kada, se, kada je jasno da naš odbor treba biti glavni. U svakom slučaju mislim da je godina bila dobra, EKR er vam se zahvaljuje i radujemo se mm, tome da dobimo više informacija o sljedećoj godini. Gezine Majsna, hvala gospođo povjerenice u ime liberala. E, počet ću od početka CITS strategije. Mislim da je to nešto eh, za što znamo da je budućnost, eh, budućnost automobila koji sami voze. Koliko eh, imali imate dovoljno pravnika s kojima ste se savjetovali jer najteže su pitanja pravne prirode koje krive u slučaju E, nesreće, je li to dovoljno? Zatim iduće pitanje, ja ću kao e, Ismail Ertug se osvrnuti na cestarinu. Vi ste e, se zalagali za načelo onečišćivač plaća i korisnika plaća. Dobro, no, e, situacija je sada takav da je cilj koji e, je skoro dosegnut je nekako izmakao i vi ste e, uvijek bili jasno jasni u tome da li je usklađeno sa evo pravom i to je sada povučeno. Bilo bi dobro kada biste nešto mogli sami nešto reći o tome E, e, Vijeće ministara prometa o tome pregovaralo i komisija je također o tome govorila i smatram da je šteta šta da se općenito e, to na takav način tretira. Zatim još nekoliko tretira primjetbe još neke ECMR to je priča koja je potegnuo UN, ali i u Europi se to može pojednostavniti jer bi to olakšalo funkcioniranje unutarnje tržište. Možete li utjecati na zemlje koje to nisu potpisale? I to me dovodi e, dolje do single windova kod e, problema luka. E, rekli ste da dolazi maritimna godina. Možete li komisija napisati pisma zemljama koje nisu ispunile ono što su potpisale i što se, za što su se obvezale i što se tiče zrakoplovstva nas e, zanima goruće kada 868 e, e, dolaze na snagu i kao i maritimna godina i još na kraju još čekamo e, da idemo dalje sa pravima putnika u zračnom prometu. E, vidite li novih mogućnosti? Mnogi kaže recimo e, sada se formirala španjolska vlada, postoji li sada možda drugi način da se nastave pregovore i da se oni deblokiraju? Hvala lijepa. Peter Lundgren. Tack för ordet. Ehm, Hvala što ste mi dali riječ i želim poželiti dobrodošlicu povjerenici. Drago mi je da je kabotaža sada visoko na popisu prioriteta, zato što do sada nije funkcionirala situacija kako treba. Međutim, kabotaža jest činjenica i e, to ubija i uništava brojna poduzeća koja pošteno rade i koja se ne mogu nositi sa propisima u području kabotaže, a društveni dumping eh, se danas doista događa i eh, propisi zapravo dozvoljavaju ovakve vrste E, prijevara. Moram reći da je situacija zapravo bila bolja prije nego što su propisi o kabotaži usvojeni. znam da to nije bila namjera zakonodavca, ali situacija je kriminalna. Vidimo da ta pravila uništava e, i baca na koljena poduzeća e, koja se bave prijevozom robe. Zato je moje pitanje kada možemo očekivati nove propise o kabotaži, i e, drugim riječima, kada će biti predstavljen paket o cestovnom prijevozu. Hvala. Hvala Klaudija Šmeta, da minutu i pol, dobro bit ću brza. E, nadovezujem se na svoje njemačke kolege koji su već spomenuli njemačku cestarinu i ja e, moram e, naglasiti da se što se tiče direktive o eurovinjeti u vijeću ja sam skeptična njemačka je E, njemački put, njemačka odluka o naplati cestarine je možda primjer za budućnost ostalih zemalja e, Europe. Kao i prije e, će cestarinu plaćati inozemni vozači, njemački vozači će dobiti novac natrag je li jedno je i vozimli auto njemačkih ili austrijskih automobilskih oznaka jednako štetimo okolišu. A komisija smatra da je u redu da mi se vrati e, novac kao Njemici samo zato što sam Njemica, to je diskriminacija i molilo bih e, sve da se pobune protiv toga. To je nezadovoljavajuće. A onda nešto pozitivno. Čestitam e, što ste tako obazrvi kod e, uporabe dronova kako će se dalje razvijati taj e, dosje i zahvaljivala, zahvalila bi se kad bi neste nam i dalje u ovom odboru izvješćivali o tome. Hvala Lucy Anderson. Hvala vam. E, pozdrav povjerenici. Imam dva kratka pitanja koja su povezana sa cestovnim prometom. Prije svega dojmila mi se činjenica e, da kad se radi o ozbiljnim nesrećama prema istraživanju e, komisije koje ste nedavno objavili, dojmili su mi se e, ti podaci koje ste objavili u pogledu ozbiljnih e, ozljeda i brojeva poginulih ljudi. Kao što znate, biciklisti su rizična skupina u gradskim područjima, a znamo da su u zimskim mjesecima isto tako pješaci pod velikim rizikom, najčešće djeca i starije osobe. Zatim što se tiče Ubera, možete li komentirati recentni predmet na pred sudom Europske unije gdje se gdje je sud gdje su Španjolska, Francuska i Irska rekli da se radi o ne samo digitalnoj platformi nego i usluzi koja pruža promet. Ta definicija je relevantna za sve države članice u kojima Uber posluje. Isto tako znate da e, Uber trenutno ima poteškoća na sudovima u mojoj zemlji jer njihovi vozači rade previše i ne zarađuju mnogo. Možete li to molim vas komentirati? Zatim, istraživanje koje je komisija provela krajem 2015. godine, e, možete li e, reći što je bilo s tim istraživanjem koje ste najavili o e, pomnijem ispitivanju Ubera? Sljedeći govornik, hvala vam. Pozdrav povjerenici i čestitam vam na vašem radu, e, odnosno pregovorima i kao. Zatim što se tiče povezanih e, vozila do 2019. godine, e, mislim da je to dobra ambicija. Zatim što se tiče cestovnog prometa, nemamo prijevod na engleski. Ja ne čujem prijevod na engleski.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 E, na pregovorima sa ICAO-om i čestitam vam što ste odabrali datum e, za povezana vozila 2019. godinu zato što nam je potreban takav rok e, da bismo pojačali napore. Zatim što se tiče cestovnog prometa imam pitanje o ulaganjima u infrastrukturu. Mislim da bi rad na FC2 trebao privući vaću pažnju, ali mislim da trebamo misliti na sljedeće proračunsko rastoblje i razmišljati o koordinaciji između različitih e, financijskih e, instrumenata i mislim da eurovinjeta e, funkcionira, bi trebala funkcionirati na takav način. Zatim što se tiče gospodarstva suradnje, nužno je da komisija zauzme stav u pogledu zakonodavstva zato što se radi o predmetu koji je vrlo važan za budućnost. Tu mislim konkretno na e, platforme e, ekonomije suradnje e, kao što je Uber ali mislim da gospodarstvo to treba i to je potrebno svim našim građanima. ima sada E, povjerenice e, Bulic. E, ja se nastavljam na gospođu Anderson. Komisija je provela studiju o zemljama, o osobama koje su teško stradali u prometnim nesrećama. I imamo dobre definicije i imamo dobru prognozu što se tiče pada smrta stradalih i teško ozlijeđenih e, prometu kada možemo računati sa postavljanjem e, cilja o smanjenju nesreća. I e, imamo 2011. smo imali zadnji dokument koji je predviđao pad od 40% teških prometnih nesreća. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Imao bih i ja kratku primjedbu i to o temi e, koja je bila aktualna između nas dvoje. Radi se o slobodnoj europskoj karti. To e, bi e, bila, bila pretplata e, ne samo u željezničkom e, prometu, ne, e, ali i u drugim oblicima prometa kad bismo 18 godišnjacima mogli dati priliku da Europu proputuju besplatno. Sigurno vam je već poznat projekt naš predsjedavajući i ja također podupiremo tu ideju. Znate e, da e, ovaj program ne spada samo u vaš resor, vi ste ga poduprli i e, htio bih vas moliti da kažete nešto o tome. Gospodin Juncker je dao neke poruke u vezi ove teme moram na drugi sastanak, ali e, nadam se da ću e, pričekati i dočekati vaš e, odgovor, kolegica Deidre Hvala lijepo, pozdrav povjerenici. Ja imam jedno pitanje koje se također odnosi na ozbiljne i teške povrede u cestovnom prometu. Dakle, tu postoji potencijal da se koriste nove tehnologije u svrhu smanjenja broja prometnih nesreća i smrtno stradalih. Znači, tu su potrebni sustavi za automatsko kočenje, zatim vezano uz brzinu, dakle to su sve koraci dok ne dođemo do sustava automobila bez vozača. Što se tiče zrakoplovstva, mislim da će tu biti čitav e, niz e, razgovora u parlamentu i mi ćemo reagirati na vašu strategiju. Čuli smo da će se dakle revidirati uredba 868, to pozdravljamo. Isto tako tu postoje e, dakle i SIS 2, zatim prava putnika, slotovi. Drago mi je da ste krenuli raditi na tome. E, zahvaljujem također što ste odgovorili na pitanje parlamenta o Strasburu prije dva tjedna i da ste prepoznali važnost informiranja zastupnika Europskog parlamenta. Mi smatramo da je to iznimno važno i da se ovi e, sporazumi u zrakoplovstvu otvore i za zemlje izvan Europske unije. Smatramo da je to važno za budućnost čitavog sektora. Hvala, kolega Matijas, hvala. Ja ću govoriti nizozemski. E, ja bih htio iskazati zabrinutost zbog nekoliko pitanja. Naime, zbog ovog dogovora koji je postignut između Njemaca i Evropljana vezano uz plan za cestarine. Zanima me kako vi gledate na taj oblik diskriminacije u odnosu na strane vozače i možete li objasniti zašto mislite da je taj njemački e, sustav cestarina nešto što neće ugroziti vašu emisiju za niske emisije jer ja uistinu imam bojazni s tim u vezi. Treće, postoji već niz država članica, uključujući Nizozemsku, odakle dolazim, ali i Austriju i neke druge države članice koje su pokrenule i pravni postupak. Pretpostavljam da vaša pravna služba ima vrlo kvalitetnu ekspertizu na raspolaganju. E, možete li nam to proslijediti? Kako ocjenjujete e, dakle, korake država članica da se obrate sudu Europske unije s tim u vezi? Zastupnica Majsner je već postavila pitanje vezano uz jedinstveno europsko nebo 2+, i e, vezano uz prava putnika. Postoji čitav niz tema o zrakoplovstvu i čitav niz akata koji su zastali vijeću Možda bi bilo dobro da komisija inicira akcijski plan i mislim da bi ovdje trebalo obuhvatiti dva aspekta. Kao prvo riješiti pitanje Gibraltara u Europskom vijeću i riješiti pitanje zakonodavstva u zrakoplovstvu. Mislim da bi to e, uštedjelo na milijarde eura i na milijune e, emisija CO2, tona emisija CO2. Mislim da bi trebalo sada na najvišoj diplomatskoj razini imenovati posebnog e, izaslanika koji bi bio zadužen za arbitražu vezano zračnu luku na Gibraltaru, da konačno iznađemo rješenje za to pitanje jer to ne može tako u nedogled Hvala Gabriele profesor. hvala gospođo povjerenice, drago mi je što nas često posjećujete i tako nam omogućujete, olakšavate komunikaciju. Što se tiče e, e, direktive EAS-a, e kolega Ertugi je se osvrnuo na uredbu 108 u uredbi EASA e, kod e, nje želimo redovni zakonodavni postupak e, gdje jer ja i moj klub vidimo tu dosta problema koje bi trebalo uzeti u obzir. Hvala. Idući kolega, hvala. E, gospođo povjerenice na izlaganju što sve je rečeno o njemačkoj naplati cestarine e, i u susjednim e, zemljama Njemačke to je naišlo na neodobravanje i njihove odluke ne možemo shvatiti. Prvo pitanje što se tiče prava putnika, ova najava da e, se e, promišljaju nova prava e, u željezničkom prometu. Gibraltar, Bogu hvala, nema žeznica. tim što je, kako će to omogućiti pravedniju konkurentnost na tržištu željezničkog prometa i moje drugo pitanje je, nedavno smo prije 8-9 e, mjeseci smo imali zanimljivo izvješće o željezničkom prometu i koordinator je rekao e, e, ulaganja iz Kine zapravo postoji opasnost da nećemo znati kako e, se postupa s ovim dosijom, e, je li e, Jeste li vi uključeni kao povjernica za promet, dakle, za reindustrializaciju u željezničkom prometu? Hvala lijepa. Kolega Juto. Hvala. Zahvaljujem povjerenici. Lijepi pozdrav svima. Dobrodošli na naš sastanak i hvala vam na sudjelovanju. Što se tiče pregovora sa trećim zemljama u području zrakoplovstva, htjela bih samo ponoviti neka od temeljnih načela koja su već spomenuta u Strasburu prije dva tjedna. Riječ je o socijalnim pravima radnika i o pravilima tržišnog natjecanja. Što se tiče Italije, u medijima se pojavljuju brojni komentari vezano uz tu temu. A što se tiče zemalja koje koriste sredstva u trećim zemljama ili sredstva iz trećih zemalja, to je da kako nešto što je negativno odjeknulo u Italiji, ali ne samo u toj zemlji. Smatram da bismo trebali imati bolji nadzor nad tržištem i vrlo kvalitetan sustav izdavanja dozvola. No, stvarno je pitanje na koji način ćemo motriti ulaganja izvana te ulaganja europskih tvrtki u drugim zemljama, posebno u sektoru zrakoplovstva. Jer uistinu je nužno da zaštitimo svoju industriju kako se ona ne bi raspala pod tim pritiskom. Moramo imati mehanizme za zaštitu u takvim okolnostima. Posebno kada je riječ o konkurenciji izvana. Kolega Kirkos, hvala. Povjerenice, meni je također iznimno drago što ste došli na današnji sastanak i vjerujem da bilo kakve kritike upućene na vaš račun nisu opravdane s obzirom da ste bili ovdje šest puta. Imam jedno pitanje vezano uz cestovni promet. Znamo da mehanizmi u državama članicama ne omogućuju praćenje provedbe određenih odredbi i to je pojedine države članice navelo da osnuju, odnosno da uvedu jedan protekcionistički sustav te da unilateralno uvedu određene mjere što se da kako negativno odražava na osobe i vozila iz drugih zemalja. Mislim da mora postojati određena razina harmonizacije kako bismo mogli prevladati takav unilateralni pristup. Hvala. Ja imam jedno pitanje vezano uz paket mjera za cestovni promet. Budući da tu postoji jedna dosta važna socijalna dimenzija vezana uz direktivu za upućivanje radnika na radu inozemstvo i vezana uz vozače kamiona i njihovu minimalnu plaću. Kao što vam je sigurno poznato, trenutno se vodi postupak zbog kršenja prava EU-a i zanima me može li se usporiti pregovori i može li se zapravo postići dogovor oko tih socijalnih pravila s obzirom da još uvijek nemamo jasnu odluku od strane Suda Europske unije. Hvala, Izabela de Monte. Hvala. Ja također pozdravljam povjerenicu. Hvala vam na dolasku. E, brojna pitanja su već postavljena od strane kolega. mene bi zanimalo sljedeće. Na koji način komisija namjerava ostvariti pomake u strategiji koja se odnosi na zrakoplovstvo. Mislim da se ovdje uistinu trebamo posvetiti zrakoplovstvu, kao što smo čuli i od kolega. Što se tiče kineskih ulaganja, ovdje se postavlja e, čitav niz e, ključnih pitanja kao što su sama priroda ulaganja i uvjeti u kojima se ta ulaganja odvijaju. E, dakle kako situacija ne bi izmakla kontroli. Moramo imati sustav kontrole ulaganja. E, ta ulaganja moraju biti sukladna sa našim razvojnim planovima. Hvala na vašem dolasku. E, recimo imate primjer tahograf e, koji bi e, nove generacije koji bismo mogli kontrolirati cijelo vrijeme, vrijeme kontrolirati e, i već smo raspravljali o Rajan Eru i njihovim pilotima pa dolazimo do situacije da pilot koji radi za Ryanair koji ima temperaturu od 308 stupnjeva sebi govori da li da idem sad e, na posao i e, radim ovako bolestan ili ostanem doma i ostanem bez plaće ako e, se sve zemlje slože oko toga, recimo Austrija kaže mi naši austrijski studenti ne moraju ništa plaćati, ali strani studenti moraju plaćati da mi svoje obeštećujemo, ali e, druge ne želimo. A u Njemačkoj e, sada imamo situaciju e, da Njemci dobivaju veće obeštećenje za cestarinu nego što je plaćao i ako to na, tako nastavimo onda Europa može propasti, a ako je nacionalizam samo light motiv politike i ne shvaćam zašto je to Juncker napravio. Jer to je diskriminacija eh, i eh, Europski sud je već rekao eh, svako ko u Njemačkoj, ko sada mora platiti cestarinu, može Njemačku tužiti Europskom sudu pravde. Ne smatram da da je lijepo način na koji e, se komisija nosi s ovim treba nam e, principijelna odluka i to Europu ne vodi naprijed već je vraća unatrag. Eto, dobili ste mnogo pitanja i priliku da na njih odgovorite. Imate riječ. Thank you, chair. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici. Kako to da se uvijek kada dođem pred parlament osjećam kao da sam ponovno na saslušanju. No evo, dat ću sve od sebe i nastojat ću što detaljnije odgovoriti na vaša pitanja. Pa to je zato što ste na saslušanju bili tako dobri. E, bilo je nekoliko pitanja vezano uz automatiziranu vožnju. Da, dragi prijatelji, nisam tako ambiciozna kao što je to možda zvučalo, pa ću pokušati e, jasnije reći što sam htjela reći. Dakle, temeljem nove strategije CITS e, navodi se popis usluga koje uvode u prvu fazu automatizacije koju zovemo povezana vozila, a u sklopu te strategije imamo popis svih usluga i funkcija koje se odnose na poboljšanje sigurnosti u prometu. Dakle, to je sve ono što želimo da se provede do 2019. godine. To bi bila prva faza. U sljedećoj fazi ćemo ići u smjeru kooperativnih vozila, što znači da ćemo poboljšati komunikaciju između infrastrukture i vozila te među vozilima. I sada nagađam, ali usudila bih se reći da bismo tu drugu fazu mogli odraditi do 2030. godine. I nakon toga slijedi najveći iskorak prema automatiziranoj vožnji, a to je pak povezano sa brojnim pravnim pitanjima koje su mnogi od vas istaknuli. U tom sam dijelu manje ambiciozna, tako da mislim da možemo očekivati punu automatiziranu vožnju e, do 2050. godine najvjerojatnije do tada će biti riješena sva pitanja. Tako da imamo pred sobom dosta vremena Međutim, moramo odraditi čitav niz koraka, e, ne samo u Njemačkoj, Rumunskoj, Bugarskoj, u Grčkoj, e, u svim zemljama koje se koriste e, kohezijskim fondovima. Prema tome moramo biti realni. Dakle, stopa apsorpcije neće biti jednaka u svim državama članicama. Tako da kada govorim o ambicioznim planovima, govorim u ime Europske unije, govorim o jedinstvenom prometnom prostoru. No, uvjerena sam da će e, neki gradovi to testirati i mnogo ranije, jer će naprosto biti spremni za to. Već postoje automatizirana vožnja u zračnim lukama, na sveučilišnim kampusima, dakle u kontroliranim prostorima i mislim da će se to odvijati postupno. Ja sam za takav pristup korak po korak. Što se tiče opreke između javnog i e, privatnog modela, tu postoje razni poslovni modeli koji se razvijaju ne samo e, s obzirom na nove funkcionalnosti vozila, nego i s obzirom na nove e, dakle platforme imamo sve više kolaborativnih modela koji se primjenjuju posebno u gradovima. Mi se zalažemo za takav pristup, ali to ne znači da su ti modeli povezani sa automatiziranom vožnjom. Oni samo na drugačiji način upravljaju kapacitetima i e, rade na poboljšanju učinkovitosti uporabe vozila. Dakle, to vidimo u velikom broju glavnih gradova i sve više takvih rješenja ide u smjeru pune elektrifikacije s obzirom da su e, gradovi također e, vrlo dobro prilagođeni za sljedeći korak, a to je dakle e, to je dakle upravo taj, ta elektrifikacija u cestovnom prometu. Što se tiče zrakoplovstva, tu se uglavnom ide na prelazak na biogoriva, a u pomorstvu na LNG. U ovoj fazi e, bih htjela prijeći na jedno drugo pitanje povezano s time, povezano sa elektrifikacijom. Mi ohrabrujemo gradonačelnike da također rade na smanjivanju emisija i u javnom e, prijevozu, tako da smo 1.12. ćemo sa EIB-om predstaviti jedan instrument e, na kojem smo radili. Mi smo obećali u Rotterdamu da ćemo e, predstaviti novi instrument za financiranje čistih vozila, tako da ćemo 1. prosinca na vijeću za promet, naime tamo smo najavili da ćemo to e, predstaviti i već je dogovoreno da će se to dogoditi u tri slučaja Dakle, naime, to su e, gradovi poput Rige. Oni su tamo kupili 18 autobusa na vodik e, i to zahvaljujući tom novom financijskom instrumentu. Ja se nadam da će biti još takvih e, projekata. Imamo već jedan u Francuskoj, jedan u Španjolskoj i ohrabrujemo gradove da se zapravo povežu i da zajedno pregovaraju kako bi dobili niže cijene od industrije. E, mi ćemo nastaviti s tim novim investicijskim instrumentima, nastavit ćemo raditi na tome. E, oni instrumenti, ti su instrumenti će se baviti upravo onim e, karikama koje su nedostajale u sektoru javnog prijevoza i to će omogućiti snažniju digitalizaciju i smanjivanje emisija u dakle javnom prijevozu kao što smo najavili i u strategiji. Spomenut ću sada Boeing i Airbus, to su dva predmeta koja su u tijeku. E, u, predmetu Boeing je odluka već donesena. Mi smatramo da je to jedan vrlo e, značajan presedan za zrakoplovstvo vezano uz subvencije. 28. E, studenog panel VTO je potvrdio da je državna potpora SAD-a Boeingu nešto što krši međunarodna trgovinska pravila. Oni su mu dali 5,7 milijardi dolara državnih potpora i na taj način se ne samo ignorira prethodna odluka, nego se ide i dalje. Panel je potvrdio da e, Washingtonske državne potpore e, ovise o ekskluzivnoj e, dakle proizvodnji domaćih dijelova što je zabranjeno temeljem pravilima VTO-a. Nakon te odluke će se, se morati dati obrazloženje zbog za takve aktivnosti. Imamo također i odluku u predmetu Airbus. Naime, to čekamo još. Naime, iz Airbusa su mi potvrdili da oni sada korigiraju um, neke nepravilnosti na kojim je ukazao VTO, a se tiču uh, financiranja Airbusa i obećali su da će uh, da će donijeti sve te potrebne mjere kako bi to, tu situaciju korigirali. Zatim, e, vezano uz Kinu, e, postavili se mi nekoliko pitanja o Kini. Prošle godine u 11. mjesecu smo potpisali platformu za povezivanje i na temelju toga mi sada dalje gradimo odnose s Kinom. Ovdje je važno istaknuti da sve što se radi u sklopu te platforme e, se temelji na načelu reciprociteta i mi se želimo družiti e, i želimo da se ulaganja dobiju što prije povratna ulaganja, a to se tiče povezivanja Kine Evropske unije željeznicom. Nakon uspješnih političkih susreta u Pekingu ove godine, a to je bilo u lipnju, Također smo dogovorili da ćemo e, tu primijeniti e, logiku koridora kao i u sklopu TNT-a, te ćemo uključiti zemlje duž koridora u zajedničko planiranje. Obje strane su e, sastavile popis projekata za potencijalno sufinanciranje i zatražili smo država članica da podnesu svoje prijedloge. Dobili smo nekih šest e, projekata od država članica, te su se države usuglasile da se ti projekti mogu staviti na popis. Prošlog tjedna smo ih predstavili u Pekingu i e, dobili smo i prve komentare od njih, tako da je to jedan proces koji ide u dobrom smjeru. Kao što sam rekla, e, to sve ide prema pravilima te dogovorene e, platforme povezivanja, odnosno povezanosti. I e, da, shvaćam da ste zabrinuti i mi želimo da države članice poštuju naša pravila kod e, sklapanja sporazuma o projektima sa kineskim ulagačima. To znači da se poštuju pravila o javnoj nabavi, da se da jednaka prilika svim tvrtkama kojima se povjeri izvedba projekta. I mi isto tako namjeravamo pozvati kolege iz Kine da e, primjenjuju naše norme u Europskoj uniji. Bilo je nekih izazova u Poljskoj, poljska vlada je odbila e, taj prijedlog e, za financiranje projekata od strane Kine. Mi smo trajno u kontaktu s obje strane Zatim željeznička pruga Budimpešta-Beograd i tu je bilo nekih pitanja vezano uz poštivanje normi, te smo rekli svim državama članicama da ukoliko ne budu primjenjivale europske norme, da će komisija pokrenuti postupak zbog kršenja prava. Ali to ne znači da mi ne želimo e, kineske ulagače, dakle mi e, i želimo privući, ali se moraju poštivati već utvrđena pravila o transparentnosti. E, što se tiče cestarina, e, dakle želim vrlo jasno reći o čemu se radi. Ja sam održala jednu konferenciju za novinare nakon što sam e, čula odluku ministra Dobrina o tome koje oni korake namjeravaju poduzeti. Komisija je već početkom pregovora s Njemačkom vezano uz uvođenje cestarina vrlo jasno istaknula pod kojim uvjetima ćemo moći dati zeleno svjetlo za te zakonske propise. Prvo je načelo proporcionalnosti, a drugo je zabrana diskriminacije. Istovremeno smo pozvali ne samo Njemačku nego i sve ostale države članice na sljedeće. Naime, mi se zalažemo za načelo da onečišćivač plaća, to je načelo kojim se mi rukovodimo. Dakle, pozvali smo i njih e, da to primjene i da uzmu u obzir također naplatu e, na udaljenost. E, dakle, to je smjer u kojem mi razmišljamo kada razmišljamo o jednom općem europskom pristupu, ali da kako mi ćemo o tome pregovarati sa vijećem i sa parlamentom. Dakle, to je čitavo vrijeme bilo u središtu naše pozornosti. Predsjednik Juncker je također razgovarao sa predstavnicima Njemačke o tome, ali je on podržavao samo ono što smo mi predložili. Dakle, nije bilo nikakvih drugih rješenja na stolu. Dakle, e, nikakvih rješenja koja se ne temelji na načelu proporcionalnosti i zabrane diskriminacije. Prema tome ja e, se zalažem za prijedlog koji je iznesen. Njemačka je uspjela postići odgovarajući stupanj proporcionalnosti e, kada je riječ o tim naknadama cestarina. Riječ je o 2,5 eura za 10 dana, dakle to je razmjerno sa e, iznosom, godišnjim iznosom vinjete i meni se to čini u redu. To mi nije problematično. E, znam da oni koji ranije nisu morali plaćati cestarinu, smatraju da je i to previše, ali Njemačka e, ima pravo naplatiti cestarinu kao što to čine i brojne druge države članice. Zatim druga stvar koju smo postigli, koja mi se čini važnom, je sljedeća. E, dakle, htjela bih samo istaknuti da ja ne mogu intervenirati u sve odluke, ali mogu intervenirati kada riječ o načinu izračuna cestarine. Dakle, mi smo odvojili naplatu poreza od naplate cestarina. To su sada dva odvojena sustava. Ali ja ne mogu reći Njemačkoj kako će oni naplaćivati svoje poreze. Dakle, to je pak predmet jedne druge rasprave. Ali u ovom trenutku naplata cestarina koja će biti predmet e, propisa koji se odnose na regulaciju prometa će biti odvojena od naplate poreza. Ja sam se od početka borila za to rješenje. Dakle, bilo što, e, dakle, u, sve što se u buduće bude e, odlučivalo, bit, odlučivat će se na taj način. I zbog toga sam zadovoljna. No, trenutno još uvijek nemamo revidirani model u Europi, a e, mi ćemo vam iznijeti svoj prijedlog u travnju sljedeće godine, nadam se, to je barem moja namjera. Dakle, će e, elektronička naplata cestarina i eurovinjeta. I onda možemo o tome dodatno razgovarati. Htjela bih reći da mi nismo ni na što pristali, tek ćemo vidjeti kakav će Njemačka zakon donijeti, kakav će zakon biti objavljen u njihovom službenom listu i tek tada ćemo e, moći reagirati. E, jedino što smo za sada učinili je da smo to odgodili. Dakle, dogovoreno je da ćemo pričekati dok e, Njemačka ne, e, ne donese službeni zakon. 8.6, što se tiče dakle, ovog e, zakonskog propisa 868, mi na tome radimo tek godinu i po dana. i Ja se slažem da to nije dovoljno brzo, svi bismo rado da je to već doneseno, međutim to je jedan od instrumenata, odnosno jedna od mjera u pregovorima paketa o zrakoplovstvu. Dakle, to nije sastavni dio sveobuhvatnog e, dogovora. O tome se mora pregovarati i očekujem da će ovaj prijedlog biti spreman nedugo nakon nove godine, tako da ćete ga uskoro dobiti. E, htjela bih samo spomenuti da ja čitavo vrijeme radim na tome da to što prije dobijemo, to je instrument koji nam treba, mi smo krenuli u pregovore, ne moramo to imati u prvoj fazi, to smo odgodili za zadnju fazu, međutim e, nama će to biti potrebno u čitavom tom arsenalu instrumenata. Bojim se da ću da, više neću imati vremena, pa bih htjela samo spomenuti e, još nešto, a mnogi od vas su mi postavili pitanje vezano uz paket mjera za cestovni promet. Dakle, htjela bih nešto reći o tim socijalnim aspektima. Kao prvo, moja namjera da za sva pitanja kao što su kabotaža, minimalne plaće, e, biranje najpovoljnijeg pravnog sustava, dobijemo e, rješenja na razini Europske unije. Ta rješenja moraju biti proporcionalna i e, moraju se moraju biti u skladu sa jedinstvenim tržištem. Dakle, što se tiče fiktivnih tvrtki, naš prijedlog je da se tvrtka mora registrirati tamo gdje se odvija najveći dio poslovnih aktivnosti te tvrtke i nadamo se da će e, to biti dobro rješenje za ovo pitanje. Zatim tu je pitanje dobrog imena. Mi želimo potaknuti na razmjenu informacija E, dakle, u toj razmjeni podataka mora biti obuhvaćena ne samo sigurnost, nego i sva e, pravila koja se odnose na radne uvjete. Kako bi se lakše identificirali oni operatori koji iskorištavaju pravni sustav, u svoju korist i na taj način ćemo moći poduzeti mjere da se osiguraju jednaka pravila za sve. Zatim, što se tiče kabotaže, tu ne namjeravamo u potpunosti mijenjati sustav. Na temelju zahtjeva država članica želimo biti sigurni da imamo zajedničko tumačenje pravila koje se onda mogu provoditi. Dakle, to je naša namjera i e, naš prijedlog će ići u tom smjeru. Međutim, reći ću vam još nešto, e, ja sam čula jedan zanimljiv prijedlog, a to je da umjesto da se broji broj kombija, da se zapravo vidi udaljenost e, za odlazak iz zemlje. Dakle, odnosno vrijeme u kojem mora napustiti zemlju. E, ja sam, dakle, ih pozvala prijevoznike i mi ćemo održati jedan konstruktivan dijalog s njima u Briselu. Zatim, vezano uz minimalnu plaću, tu imamo jedan vrlo ozbiljan izazov, jer e, tu zapravo postoje dva tabora u EU e, i zapravo postoji podjela u mišljenjima, no mislim da se svi slažemo da nam treba jedno zajedničko europsko rješenje za to pitanje. U direktivi o upućivanju radnika na radu u inozemstvo treba će nam izuzetak za područje prometa. Ne možemo svi imati ista pravila. Drago mi je da se kolegica Tyson slaže s time. Tako da će to biti ugrađeno u direktivu e, o upućivanju radnika na radu u inozemstvu. Ali bez obzira na to moramo imati dobra rješenja. Mislim da ovo što za sada imamo neće biti dovoljno dobro i da moramo izići izvan e, tog okvira i pronaći neko rješenje e, koje će zapravo izići u susret jednom i drugom taboru. Vezano za ovu temu želim spomenuti, odnosno zamoliti vas da mi pomognete da spriječimo fragmentaciju jedinstvenog tržišta, jer ako dopustimo da dođe do fragmentacije, onda će to zapravo značiti i kraj jedinstvenog tržišta. I zato e, pozivam sve partnere da pronađu rješenje da do toga ne dođe. Bilo je još nekoliko komentara vezano uz prijevare u e, tahografima, e, o tome je bilo riječi i na vijeću. Mi ćemo e, imati nove tehničke specifikacije za tahografe. Ako su države članice vijeće parlament spremni da se to e, što prije e, usvoji, ja sam spremna da se to počne primjenjivati već sutra. Mi već imamo na raspolaganju novu tehnologiju, a ako dakle, postupak prođe brzo, ja sam prva za to. Zatim imamo još jedno pitanje koje će vjerojatno biti u tom paketu, iako još uvijek nije na popisu, budući da dobivamo e, velik broj komentara od država članica, a to se tiče dakle kamiona od 3,5 tona. Tu isto ima čitav niz prijevara. Ja sam tražila dokazne materijale od država članica i ako to dobijemo, onda će naša služba to analizirati. Mi ćemo E, izići s nekim prijedlogom, ali za sada još nemam ništa konkretno jer je sve još na glasinama. SES 2 e, plus. E, moram se složiti s vama i reći vam da je ja isto tako zapravo frustrirana zbog toga i mislim da svi znamo da to nije pitanje suvereniteta, to je pitanje koje e, zadire u suverenitet dvije država članica. Mi smo uistinu e, iskoristili sve raspoložive diplomatske kanale i to me uistinu frustrira jer nisam znala e, da može doći do takve situacije zato bih htjela reći da apeliram na Španjolsku i na Veliku Britaniju da se nešto poduzme i visoka predstavnica Mogherini je već apelirala na njih i predsjednik Juncker. Međutim, mi zapravo ne možemo ništa učiniti na razini Europske unije, sve je na Velikoj Britaniji i na Španjolskoj. Dakle, želim isto apelirati na vas da ako možete bilo što učiniti da na konstruktivan način potpomognete taj dijalog, da to učinite, jer zapravo je tu ugroženo čitav paket za zrakoplovstvo. Mi gubimo na milijarde eura godišnje zato što e, jedinstveno europsko nebo nije dovoljno učinkovito zbog ove situacije, a rješenje postoji. Ne znam, možda ću jednostavno odustati od SES 2+, e e, mogu vam samo reći da dosjećam frustraciju zbog toga. Ja sam se nadala da će ishod ipak biti pozitivan, ja se još uvijek nadam. Uber? Um, što se tiče Ubera, predmeta pred sudom uh, koji ste spomenuli, Vjerujem da je rezolucija je išla u smjeru toga da nacionalni zakon treba odrediti radi li se o službi prijevoza ili ne. I nisam još digla ruke od toga, potrebno nam je europsko rješenje, vjerojatno, ali porazne uprave e, su, odnosno radi se tu o nadležnosti gradskih poreznih uprava, a mene brinu prekogranične porezne službe i mi radimo na pronalasku rješenja. Imam dve e, dva elementa koje me brinu u pogledu ekonomije dijeljenja. znači se ne radi konkretno u Uberu, radi se o razbijanju lokalnih monopola kroz ekonomiju platformi e, pomoću kojih se stvaraju globalni monopoli. Moj kolega Moskovisi pokušava postići to da se porezi plaćaju tamo gdje se novac i zarađuje. Kad bi se to počelo primjenjivati, to bi nam bilo od velike pomoći. A drugo što me muči jest što bi bilo sa radnom snagom, zato što velik broj ljudi zaposlen je danas u poduzećima ekonomije dijeljenja. Kada dođe do promjene poslovnog modela, radit će se o ljudima koji nemaju E, stručno osposobljavanje e, u svojoj karijeri e, i što će biti s njima. To su dva problema na koje ja pokušavam naći rješenja i tražim rješenja na europskoj razini ne samo za Uber konkretno, nego općenito govoreći za ekonomiju dijeljenja. Zatim što se tiče ciljeva povezanih sa ozbiljnim nesrećama s vama bih e, dakle podijelila sam neke brojke povezane sa sigurnosti cestovnog prometa. Radi se o području koje je izvor brojnih frustracija, ali moja služba surađuje sa svim dionicima. Imali smo 135 tisuća ozbiljnih e, nesreća, odnosno ozljeda godišnje u Europu. Znači, zamislite, 135 tisuća ozbiljnih ozljeda. Radi se o učinku na sve članove obitelji. E, isto tako imali smo na godišnjoj razini 26 tisuća smrtnih slučajeva. 26 tisuća smrtnih slučajeva godišnje. To su značajne brojke. Da, recite kolega, to znači da nismo ništa postigli. Jesmo, postigli smo, prepolovili smo te brojke, ali nismo nastavili s napretkom da bismo postigli ciljeve koje smo se zacrtali za 2020. godinu moramo naći načina da unaprijedimo situaciju. Problem je što sada i najuspješnije zemlje su u periodu stagnacije. Nadam se da će tehnologije pomoći i e, zato puno nade ulažem u CITS, e, tu ćemo puno postići si funkcionalnošću, što će smanjiti broj smrtnih slučajeva, isto tako nadam se da će multibodalna rješenja koja će se početi javljati sa digitalizacijom u svim vrstama prometa, da će nam to isto tako pomoći, ali da sljedeće godine na temelju rješenja, na temelju izvješća o ozbiljnim ozljedama E, mi ćemo sljedeće godine najaviti e, konkretne ciljeve, odnosno targete i vjerujem da je već 16 država članica e, podijelilo s nama podatke o ozbiljnim ozljedama i htjela bih ovim putem apelirati na sve ministre prometa da s nama podijele podatke do ožujka sljedeće godine kako bismo na temelju tog modela mogli odrediti realistične ciljeve, odnosno konkretne ciljeve za ozbiljne ozljede. E, drago mi je da ste to spomenuli, zato što će to biti jedna od tema na popisu prioriteta za malteško predsjedništvo i mi ćemo na neformalnom e, sastanku vijeća, odnosno u okviru neformalnog sastanka vijeća, održati veliku konferenciju o sigurnosti cestovnog prometa u suradnji sa Ujedinjenim narodima i moram reći da sam zadovoljna razinom angažmana svih dionika u sektoru. Isto tako naša turneja se je zapravo stvarno isplatila, primjerice Poljska je e, poboljšala statistike i mi smo sa 23 različita dionika radili u Poljskoj kako bismo izgradili jedan sustavni holistički model. Drugim riječima znam da se nešto može postići, ali potrebno je uložiti čitav niz koordiniranih e, napora. isto tako što se tiče broja smrtnih slučajeva, situacija je bolja nego ikad e, prije. E, dakle, pokazalo se da zapravo je stvarno moguće postići rezultate. E, mislim da ovdje sada mogu stati sa svojim izlaganjem. Bilo je još nekih pitanja na koje nisam odgovorila. Hvala vam još jednom. Moramo dalje nastaviti iza zatvorenih vrata. Iduća sjednica je 25. siječnja. Sada nastavljamo iza zatvorenih vrata e, za koordinatore. Kratka pauza i onda nastavljamo dalje sa e, izvješćem o sjednici.